Vážené dámy, vážení páni, chers koleg, dear colleagues. Dragi kolege. Poprosim vas, aby ste si sadli. Please have a seat. Molim vas da zauzmete svoja mjesta i započinjemo s radom. Ako prvi bod dnešného programu schôdze máme schválen... Dakle, raspravljat ćemo, odnosno usvojit ćemo današnji dnevni red, mali primjedbi nema, on se smatra usvojenim, dakle, nadalje, usvajanje kalendara sastanaka našeg odbora za 2017. godinu, a svi možete pogledati datume za 2017. godinu, i ukoliko nema primjedbi, onda ćemo ovaj kalendar usvojiti. Hvala lijepo. Zamolila bih vas da pripremite svoje glasačke kartice i uskoro ćemo preći na glasovanje u izvješću. so we'll start with the votes. Dobro, započinjemo sa glasovanjem. Dakle, stanje temeljnih prava u Europskoj uniji u 2015. Kompromis četiri Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Pričavam se, kaže predsjedavajuća. Dakle, još jednom, amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 26. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 28. koji je za? Protiv? Suzdržani? Morat ćemo provjeriti, dakle, amandman 28. The vote is open. Otvaram glasovanje. 28. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 30. Tko je za? Ispričava se, ne razmatra se. Dakle, amanon 29. Imamo podijeljeno glasovanje. Dakle, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Drugi dio, tko je za? Ne razmatra se, ispričavam se, veli predsjedavajuća. Evo, nakon ljetne pauze, ovo malo teško. Kompromis pet, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 32, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 33, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 34, tko je za? Protiv, suzdržani, 34. 34, oponavljam, amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 36. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 37. Za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 72 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 140 koje za, protiv, suzdržani, morat ćemo provjeriti, otvaram glasovanje. The vote Zatvaram. Usvojeno. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvojeno. 43. Imamo glasovanje po dijelovima. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 44. Podijeljeno glasovanje. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 47. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 49. Prvi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 50 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 51, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 7 tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. Idemo na kompromis 8 tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 65 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, 65 ponavlja predsjedavajuća za, protiv, suzdržani usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 9 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amama 68 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 69 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 70 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 71 za, protiv, usvojeno. 73 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 74 ne razmatra se. Ne razmatra se tako dalje. Kompromis 10 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 90. U dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 12. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 107 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 108, tko je za? On je dakle identičan, kaže predsjedavajuća. Dakle, 108 i 116, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 109, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 112, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 159, ono se ne razmatra, dakle kompromis 13, koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amaman 113, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 117, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 118 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 119 u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Morat ćemo provjeriti. The Otvaram glasovanje. Closed. Zatvaram. Odbijeno. 119. drugi dio, tko je za? On se ne razmotra, ispričavam se. Treći dio, treći dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Sto sedamdeset, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis četrnaest, tko je za? Protiv? je usvojeno. Otvaram glasovanje. Radili sustav. So, should we try again? Hoćemo li još jednom pokušati? Dakle, kompromis 14. Ne radi. A probajte još jedno, molim vas. Ok, on va vous rajouter, donc, euh, est-ce que, work? Dodat ćemo vas glas, radi li sad? Dobro. Ovo je dakle za, ovo protiv. A vidimo da radi. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 15, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 133 u tri dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Treći dio tko je za, protiv, Suzdržani? Odbijeno. 134. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 139 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 17 uz usmeni amandman. Mali primjedbi o ovom amandmanu? Dobro, onda glasujemo ovako izmijenjenom tekstu, to je tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 142, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 143. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 138. Tko za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 147. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 158. Tko je za? Protiv. 158. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 160 je identičan sa 161, 62, 63. Dakle, glasujemo za cijeli paket. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 164. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 165 koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 167 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 166 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 20 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 169 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 171 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 172 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 173 identičan 174 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 176 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 175 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 178 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 177 tko je za, protiv, suzdržani. Morat ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 179 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 181 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 182 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prelazimo na amandman 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 2 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5, dakle dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio, tko je za, protiv, usvojeno. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 10, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11, za, protiv, suzdržani, usvojeno. I 13, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Konačno glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. 13 in favor. 13 za, 4 protiv i 2 suzdržana. Dakle, usvojeno. Thank Um, Sada prelazimo na dosljednu politiku EU za kulturne i kreativne industrije. Drugi amandman u dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za. Protiv suzdržani usvaja se. Treći amandman za. Protiv suzdržani usvaja se. Četvrti u dijelovima prvi dio tko je za. Protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv, suzdržani, usvase. se. Peti, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi za, protiv, suzdržani, usva se. Prvi amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvase. se. Hvala vam lijepo. Sljedeći sastanak će se održati 10. listopada i želim svima ugodno poslijepodne. Hvala.